Good morning. Dobro jutro. Pozdrav svim kolegama, dobrodošli na sastanak odbora Regi. Želim pozdraviti gospođu Korinu Kretu, kandidatkinju za povjerenicu za regionalnu politiku i također želim pozdraviti gospodina Mihajla Davrona, predsjednika odbora Regija također i kolege iz Europske komisije i vijeća. Ovaj sastanak se prenosi streamingom putem interneta, tako da ga mogu pratiti i građani koji se nalaze izvan Brisela, sada uživo ili kasnije, budući da će snimka biti dostupna na stranici parlamenta. Smjernice za odobrenje povjerenice su iznesene u dodatku 16. poslovnika u kojem stoji da parlament ocjenjuje kandidatkinju za povjerenicu ili povjerenika na temelju općih znanja, zalaganja za Europu i osobne neovisnosti. Također se ocjenjuje poznavanje njihovog portfelja i komunikacijske vještine. Kandidatkinja za povjerenicu je već odgovorila na pripremni upitnik i njezini odgovori u pisanom obliku su podijeljeni članovima odbora na svim jezicima. Želim sada objasniti kako će teći današnje saslušanje. Na početku povjerenica će iznijeti uvodnu izjavu u trajanju do 15 minuta. Zatim ćemo imati vremena za 45 pitanja od članova odbora na koje ćemo zamoliti povjerenicu da odgovori prema načelu pitanje odgovor pitanje odgovor. Započet ćemo sa krugom pitanja voditelja sedam političkih e, odnosno, klubova zastupnika u parlamentu i svatko ima pravo na pitanje, jedno pitanje u trajanju jedne minute, za odgovor imamo dvije minute i još pod pitanje u trajanju jedne minute i odgovor jedne minute. Zatim ćemo imati drugi krug e, pitanja sa razmjenama od tri minute, zatim Dakle, jedna minuta za pitanje i dvije minute za odgovor. Zatim ću dati riječ e, gospodinu Lebrunu, predsjedniku odbora regija koji će također dati jednu kratku izjavu i na kraju gospođa Kretu kandidatkinja za povjerenicu za regionalnu politiku će imati mogućnost e, dati zaključnu izjavu o trajanju od pet minuta. Podjela vremena za riječi je učinjena prema Dontovoj metodi i također redoslijed su odlučili klubovi zastupnika. E, pitanja nisu podijeljena u skupine po temama i također moram naglasiti da je od posebno je važnosti da se svi drže predviđenog vremena za pitanja i odgovore. Ako to ne bude slučaj, onda ćemo ostati bez dovoljno vremena, što će značiti da neki neće moći uzeti riječ. Kao i na plenarnoj sjednici imat ćete sad koji će odbrojavati vrijeme riječi. Imamo prijevođenje na 23 jezika, tako da se svi koji uzmu riječ mogu služiti vlastitim jezikom, ali vas molim da ne govorite prebrzo. Evo, nadam se da je postupak jasan i ovime otvaram raspravu. Dajem odmah riječ kandidatkinji za povjerenicu za uvodno izlaganje koje treba trajati do 15 minuta, nakon čega će uslijediti pitanje i odgovori. Izvolite, gospođo Kretu,